debatama, a prelazimo na pitanje Iraka, kidnapiranje i e, zlostavljanje žena. Molim vas imajte na umu da ćemo morati biti vrlo striktni što se tiče poštivanja dodijeljenog vremena za govorenje i morat ćemo govornicima ugasiti mikrofon nakon što se završi njihovo vrijeme. Mislim da je to jasno s obzirom da imamo više od 18 govornika koji su se javili za riječ, a vrlo ograničeno vrijeme. Da ću riječ gospodinu Campbell Banmanu na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Kao predsjednik delegacije za odnos sa Irakom pozdravljam stvaranje e, nove vlade jedinstva u Iraku i nudim e, podršku svojeg izaslanstva u pomoću da izgradi poštenije, inkluzivnije društvo i to društvo koje štiti i promiče prava žena. Bez zadrške osuđujem barbarska ubojstva, silovanja, kidnapiranja i mučenja zlostavljanja koje provode borci Isisa u Iraku. To e, predstavlja ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i teroristički činovi protiv žena i djevojčica koje čini tzv. islamska država i uz nju vezane grupacije potpuno su nehumani. Tu su također uključeni e, ciljani napadi na pripadnike etničkih i vjerskih manjina poput Kurda, Sirijana, Sirijaca, kršćana, jazida i tako dalje. Isto tako dolazi do prisilnih brakova, prisilnih e, e, preobraćenja na druge vrijeme i nasilja protiv žena i protiv djevojčica. Daljni koraci moraju hitno biti poduzeti za sigurnost žena i djevojčica. Ispričavam se, vrijeme vam je isteklo, rekli smo jedna minuta. Gospodin Kastaldo, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju kolege ISIS je stvorio jedan model e, sustavnog kršenja ljudskih prava i to je sastavni dio njihovog perverznog projekta. Njihove žrtve zapravo su sastavni dio onoga što oni ljudima pokušavaju pokazati, ono čime se oni ponose. I žene plaćaju veliku cijenu za to. Bivše dvije kandidatkinje za irački parlament u Mosulu danas plaćaju cijenu za to. Ne pokazuju milosti prema djeci. Dakle, kakav je to svijet gdje svakodnevni život znači da te se siluje kada imaš svega 12 godina starosti. E, što se tiče kemijskih i bioloških oružja, e, tu su neke granice povučene na silovanje, jeftinije i možda čak i donosi veću štetu, uništava i tijelo i dušu istovremeno. Ljudi koji podržavaju i financiraju one koji se takvim aktivnostima bave su sami jednako krivi. E, krivi, su, krivi smo svi koji koristimo samo lijepe riječi, a ništa ne činimo. Hvala vam, gospodin Smith, na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju u ovoj minuti na raspolaganju da ću sve od sebe da e, vidim prođen kroz situaciju u Iraku. Važno je sjetiti se da je intervencija u Iraku bila katastrofalni katastrofalna propast što se tiče odluka zapadne zajednice i oni koji su u tom sudjelovali trebali bi se doista sramiti. Urak smo gurnuli s ruba ponora i sada zbog toga pate žena, djeca, muškarci, svi. Osobito moramo istaknuti groznu situaciju žena. U članku, u stavku 12 spominje se e, situacija LGBT zajednice, u stavku 13 poziva se Irak da provede e, sigurnost rezoluciju UN-a 123 o sigurnosti, miru i sitanju žena. I imamo neke ideje o tome kako poboljšati situaciju što se tiče žena u Iraku, no imamo jednu veliku povijesnu odgovornost prema djeci, ženama i muškarcima Iraka i to da se samo ne okrenemo, nego da pokušamo njihove živote učiniti boljima. Hvala. Zahvaljujem. E, gospodin Weidenholzer, izvolite. Jedna i pol minuta. Kako čujemo sa sjevera raka o tisućama žene i djece koje se drže u prisilnom ropstvu, onda se, nam se čini kao da smo se vratili više stoljeća unazad, kao da nikad nije bila e, donesena konvencija o ljudskim pravima ili ukinuto ropstvo to su zaluđeni ljudi koji su pod islamističkim utjecajem i oni sve odbacuju što, su, što je čovječanstvo postiglo, a što se tiče civiliziranosti. Vidimo da se prije svega e, osvrću na jezitske žene i djevojčice. Njih se zarobljavaju, iskorištava ih se seksualno, mnogi od njih se prodaje kao roblje. Ne smijemo to prihvatiti. Moramo pomoći tim ljudima i zato smo i predložili ovaj zahtjev za hitnu raspravu. Nadamo se da ćemo time pridonijeti s time da se e, međunarodna zajednica više angažira na to da konačno stanemo na kraj ovakvim barbarskim postupanjima. Hvala vam, gospodin jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, u dva dana smo prešli sve ono što trenutno e, šteti našom našem čovječanstvu. Vidjeli smo da je Denis Mukwege bio ovdje k nama, koji se bavi ženama u Kongu. Danas govorimo o ženama i djeci u Iraku i tu e, isto tako moramo reći da je to neprihvatljivo. Otmica, silovanje, zarobravanje, e, tjelesno ali i duševno zlostavljanje žena je neprihvatljivo. Isto tako i kada se radi o tome da se jezitske žene prodaju na tržnici u Mosulu. Zbog toga u našoj rezoluciji snažno osuđujemo takve napade i tražimo od komisije od država članica da poduzmu specifične mjere kako bismo se borili protiv toga, kako bismo pomogli ono što žene i djece trenutno doživljavaju u e, Iraku. Ali ono što je isto tako vrlo važno i s time ću zaključiti, tražimo od iračke vlade da ratificira rimski statut kako bi zatim Međunarodni sud mogao suditi onima koji počinjavaju te zločine iz islamske države. Gospodin Kuzo, na jednu minutu. Dakle, ljudi ovdje prolaze niz mučenja i vidimo što ISIS radi u Iraku i Siriji. No, 2004. kada je koalicija sastavila svoj građanski zakonik i definirala status obitelji. To je dalo ženama e, neovisno njihovih vjerskih uvjerenja, više prava nego igdje drugdje na Bliskom istoku. No, to je bilo zamijenjeno onome što su činili plemenski vođe koji su pokušali nametnuti religijske zakone. Moramo suditi sve koji su odgovorni ovdje, ne samo ISIS, već i rečku vladu, mm, vojne industrijske komplekse i zapravo mm, postoji niz diskriminatornih zakona protiv žena, protiv LGBT zajednice i ono što mi moramo učiniti je, bojim se, suzdržati se po pitanju ove rezolucije. Hvala. Zahvaljujem gospodin Kelm, još jednu minutu. Dr. McVege jučer je rekao, žene, njihova tijela postali su bojišnice i oruđe rata. Nažalost, to nije slučaj samo u Africi. U Iraku islamski teroristi u pola godine uzrokovali su jednu katastrofalnu humanitarnu krizu i raseljenje stotina tisuća ljudi. Procjene UN-a pokazuju da je između 5 i 7 tisuća žena e, zadržavano u centrima i prodavane su džihadistima u, kao seksualno roblje samo u listopadu. Pozivamo da se zaštite e, žene u Iraku i, njihovo, i poštivanje njihovih temeljnih prava, sloboda i sloboda od ropstva. Poseban mehanizam kojim bi se pomoglo traumatiziranim ženama, osobito jazitskim ženama, trebao bi im omogućiti psihološku i medicinsku pomoć i zbog toga je SAD i međunarodna inicijativa za borbu protiv islamske države nešto što moramo pozdraviti. Zahvaljujem, gospodin Sean jedna minuta. Teško je čitati ovu rezoluciju bez da čovjek osjeti odvratnost i gnušanje. U 21. stoljeću e, da čitamo fizičkom, seksualnom zlostavljanju, seksualnom ropstvu, trgovini, prisilnim brakovima, žene i djevojčice koje se prodaju na sajmovima i koje imaju cijene i pregovara se o njihovoj njihove prodaji, a zatim o samo imenovanim sudovima koje na sumnjivoj osnovi dodjeljuju smrtnu kaznu ženama i to provode metkom u zatiljak. Doista Ovdje su prekršene neke linije i mora postati način da se intervenira i da se spase život i dostojanstvo žena, osobito mladih djevojčica. Još jedan razlog za brigu su e, zimske potrebe, potrebe tijekom razdoblja zime za raseljene i nadamo se da nešto možemo učiniti u tome odmah. Zahvaljujem, 57 sekundi. Hvala, gospodin Martan, jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, situacija koju žive žene u samoprozvanoj islamskoj državi su zabrinjavajući. Zbog toga moramo kao Europski parlament učiniti napore vidimo da se krše ljudska prava. Imamo prisilne brakove, silovanje, prodavanje žena na tržnicu u Mosulu po definiranoj cijeni, ako imaju manje od 15 godina, onda su, na primjer, imaju veću cijenu. Danas imamo 6500 žena eh, iz eh, vjerske skupine jezida za kojim se traga. To su žene koje dolaze iz eh, vjerskih manjina, ali ne radi se samo njima. Sada se radi o svim ženama, neovisno o njihovoj vjeru ispovijesti. Žene su uvijek prva žrtva rata, one su valuta, a ovom rezolucijom Europski parlament odašilje snažnu poruku osude ta poruka treba pristići u vijeće, u sve države članice, u nacionalne, nacionalne ministarstva koje se to čine i u rotirajuće predsjedništvo. Završit ću s nekoliko riječi o situaciji u Europi. Govornik je prekinut. Gospodin riječ na jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, dame i gospodo, hvala vam. Nemojmo više govoriti o bilo kakvim crtama, linijama koje su pređene, jer su sve već mnogo puta pregažene i to od strane takozvane islamske države. Mi kao političari trebali bismo govoriti o velikim teškim greškama koje su počinile iračke vlasti i mi sami na zapadu zbog toga što pasivnost i bespomoćnost iračkih vlasti je zapravo dovelo do onoga što se trenutno e, dešava u velikom dijelu Iraka i Sirije. Naravno, mi moramo prosvjedovati protiv toga, no moramo učiniti više nego samo govoriti. Moramo donijeti odlične aktivnosti, plan za aktivnosti, jer ono što se događa su zapravo slike od prije nekoliko stotina godina, a ne iz 21. stoljeća. Moramo prisiliti e, vijeće na odličnu akciju u ovom smislu. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnica Sakorafa na jednu minutu. Mm, gospodine predsjedatelju, prije nego što počnem, molim vas imajte na umu da bih trebala imati minutu i deset sekundi poput svih drugih kolega. To mi je važno. Kolege, E, molim da mi se na ovo ne oduzme od vremena. resetiramo vrijeme. Dakle, kolege, bila sam zastupnica ovog parlamenta tijekom proteklih pet godina i u tom razdoblju smo izdali niz rezolucija koje osuđuje ubojstvo i progone žene, djeca, civila, vjerskih manjina. Rezolucije koje samo osuđuju rezultate, a ne razloge koje su dovele do tih rezultata. Današnja rezolucija je u Iraku. Kolege, mi smo napali Irak, bombardirali, podijelili ga i sada očekujemo da iz tog kaosa koji smo mi stvorili, da se poštuju ljudska prava i ljudski život. No to se može dogoditi samo ako mi odradimo svoju dužnost. To se može dogoditi samo ako kažemo kako stvari doista stoje. Koliko života vrijedi unča zlata, koliko života vrijedi kubni metar plina, nafte. Samo kada odgovorimo na ta pitanja i to iskreno tada ćemo možda moći pružiti nadu i vjeru u nas, tim ljudima u Siriji, u Iraku, u Afganistanu, u Ukrajini. I to je dug popis koji će postati još duži da god se mi nastavimo ponašati ovako i razmišljati ovako. Hvala. Zahvaljujem zastupnice je jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, jučer smo čuli od doktora Mugvega koliko su brutalni ovi seksualno usmjereni oblici nasilja nad ženama. On je naglasio da se sistematsko silovanje u ratu da, su to, da je to zapravo vrsta ratne strategije. Danas vidimo jednu drugačiju vrstu vođenja rata koja se isto tako usmjerava prema uništavanju žena i djevojčica. Već u rujnu smo zaprimili navode o sistematskim zlostavljanjem jazijskih obitelji. Žene i, djevojčice se odvaja od obitelji, djelomično ih se priseljava da se udaju za borce iz redova Isisa, e, prodaju se u roblje, to organizirano nasilje je dio strategije IS-a, to je zapravo kampanja s kojom se pokušava istrijebiti sve one skupine koje nisu e, muslimanske. Međunarodni kazneni sud bi trebao razmisliti provesti istragu o stranim borcima is a da oni dolaze iz država članica koje su ratificirali rimski statut. Ali to nije dovoljno i zbog toga pozivamo iračku vladu da smjesta ratificira rimski statut. Gospodin jedna minuta. Prema nedavnom izvješću Amnesty International, kada je započeta kampanja e, sistematskog etničkog čišćenja na sjeveru Iraka, stotine i tisuće E, žena pripadnika manjina su otete. Također, ove e, snage i dalje teroriziraju to područje i muče stanovništvo. Postoji način spasa, odnosno prelazak na drugu vjeru, ali to nije dovoljno ženama koje su prisiljene na seks također e, predane nemilosti s ekstremističnim snagama i mnoge zbog toga počinjaju samobojstvo. Sudbina takvih žena koje drži islamska država je nepoznata i te snage e, također kontroliraju granice. Ovo nasilje predstavlja tešku povredu ljudskih prava i može ga se smatrati zločinom protiv čovječnosti. Ne smijemo samo promatrati, nego trebamo odmah i djelovati na što učinkovitiji način. E, un minut. Zahvaljujem gospodin Ferrand. Hvala gospodine predsjedavajući. Iraki se nalazi danas u središtu naše rasprave, ali odgovornost je ne samo na nama, već i na svim našim prijateljima. Prije 25 godina je George Bush zbog nafte poduzeo nerazmjene mjere protiv eh, jedne muslimanske države i zatim se je izgradila ideologija gospodarskog razvoja a tu cijenu sada plaća Irak koji se nalazi u potpunom kaosu. Kao posljedica on, ta država je postala plijen najgorih ekstremističkih strujenja koji su kad postojali. Iz, I neki među nama su sudjelovali u onoj operaciji 2003. godine koju je pokrenuo gospodin George Bush. I stoga se zatim stvorila islamska država koja sada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 Svjedoci nasilja koje je počinila islamska država u bojstva Hamasa, zatim progon vjerskih manjina, nasilje i prava humanitarna kriza. To vlada ovom regijom, a glavne žrtve su žene i djevojke kojima se postupa kao robom koja se prodaje na lokalnim tržnicama ili koje se daju u prisilne brakove. Takozvana islamska država izaziva zabrinutost međunarodne zajednice i trebamo osuditi bilo kakvo kršenje temeljnih ljudskih prava i također nasilje nad vjerskim manjinama i ženama. Jučer smo slušali govor dobitnika nagrade Saharov koji je govorio o ludosti koja se čini nad ženama mi ne smijemo dozvoliti da oni koji počinjaju takve zločine budu nekažnjeni. Moramo ih privesti pravdi i pred Međunarodni kazneni sud zbog zločina nad čovječošću. Hvala. Gospodin Belder na jednu minutu. Komisiji, an Poštovani gospodine povjereniče, želim skrenuti vašu pozornost na tri aspekta patnje žena. Dakle, treba razraditi programe psihološke pomoći za brojne žene i djevojke koje su silovali borci ISIS-a. Zatim, imamo i strašnu situaciju koju proživljavaju više od dva milijuna udovica. Moramo također iznaći rješenja poput e, onih za prisilne brakove protiv kojega se moramo boriti. Sada u iračkom pravu nije predviđen e, najmanja dob za stupanje u brak i imamo e, nove mlade djevojke od 9 godina koje se žele razvesti. Hvala gospođa Veržija na jednu minutu. Ova rezolucija se teoretski odnosi na otmicu i zaustavanje žene u Iraku ima puno što o tome trebamo reći koliko, ih, koliko je velik broj žena koje zlostavljaju e, i druge skupine, ne samo Daesh. Silovanje, genitalno sakračenje, prisilni brak, podobravljanje, pa čak isto tako i doista prodaja žena prema cijenama koje su e, određene prema njihovoj vjerskoj pripadnosti. To su barbarski zločini i što su žene mlađe, to su skuplje. No, naša rezolucija čini samo jedan mali dio opće slike kada se radi o općenitom onome što se događa u Iraku. Imamo sada intervenciju Sjednih američkih država na toj zemlji, a oni su sigurno e, jedni od uh, sukrivaca za trenutnu situaciju zem, u toj zemlji. Mislim da je naš način rada u ovoj polukružnoj sjednici zapravo vrlo neučinkovit. Pročitajte rezoluciju. Tu se ne spominje sve ono što bi trebalo. Gospođa Đulija Moj na jednu minutu. Uvaženi gospodine predsjedatelju, 25. studenog proslavili smo Međunarodni dan suzbijanja nasilja nad ženama. No, taj događaj je zapravo ispražnjen od bilo kakvog sadržaja s obzirom na ono što se događa u Iraku, a što počinjaju teroristi islamske države. Žene stalno trpe nasilje, otmice, zlostavljanja, prisilne brakove, seksualno prisilu i također e, sumrana pogubljenja. Ja to jasno i glasno osuđujem i tražim od zemalja članica da usvoje konkretne mjere kako bi osigurale poštivanje temeljnih prava tih žena. Nadam se osim toga da će iračka vlada što prije postati i članicom Međunarodnog kaznenog suda kako bi se omogućili kazneni progon onih koji počinjaju zločine nad čovječnošću i zratne zločine kao što su oni iz islamske države. Hvala. Vidim da e, kolege ulaze u prostoriju, no zamolit ću ih e, da u tišini zauzmu svoja mjesta, zato još e, moramo čekati govor gospodina Siljanidesa koji mora zaključiti ovu raspravu. Imate riječ, izvolite. Uvaženi gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dragi kolege, doista mi je čas što ovdje predstavljam potpredsjednicu i visoku predstavnicu Federiku Mogherini i to u ovoj raspravi koja je se pozabavila temom koja izaziva našu zabrinutost. Imamo razne e, oružane skupine u Iraku koje počinje razne zločine i to ropstvo, robstvo, seksualno prisilu i prisilne brakove koji se nameću naročito najranjivijim društvenim skupinama, naročito vjerskim i etničkim manjinama. Europska unija, odnosno e, zaključci Europskog vijeća su opetovano i to najsnažnije osudili takvo ponašanje i pozvali na to da se pozovu na odgovornost počinitelji takvih strašnih zločina. Mi stalno podržavamo rad UNHCR-a e koji je pokrenuo istragu o povredama ljudskih prava u Iraku od strane ISIL-a i također po pitanju izvješća o teškim povredama ljudskih prava. Gospodine povjereniče, oprostite, još jednom molim kolege da u tišini zauzmu svoja mjesta i da pozorno slušaju povjerenika koji zaključuje prethodnu raspravu. Izvolite. Iračka vlada bi se da trebala osigurati da se provede istraga svih povreda ljudskih prava kako bi se izbjegla nekaženost svih uključenih strana i kako bi se poslala poruka poštivanja vladavine prava. To zahtjeva također i reformu kaznenog pravosuđa i utvrđivanje kulture poštivanja ljudskih prava. To također iziskuje i neovisno sudstvo koje će svim državljenama dati osjećaj jednakosti pred pravnom, što će biti naravno ključni element u pitanju pomirbe koja se mora hitno ostvariti. Brojne povrede ljudskih prava koje se počinjaju u Iraku smatraju se zločinom nad čovječnošću i zbog toga snažno preporučujemo iračkoj vladi da pristupi e, rimskom statutu ili u najmanju ruku da prihvati nadležnost Međunarodnog kaznenog suda sukladno članku 12.3 e, rimskog statuta. Mi smo također spremni nastaviti podržavati sve potrebne napore u reformi vladavine prava i također u upravljanju Iraku. Donesen je novi program koji je financiran sa 10 milijuna eura i koji je započet u rujnu i osim toga Europska unija financira brojne programe pomoći koji se usmjeravaju ka zaštiti žena i djece što uključuje i trajni projekte uspostavljanja strategije za zaštitu žena i pružanja pomoći žrtvama trgovanja ljudima i zlostavljanja, bilo na temelju rodne pripadnosti ili etničke pripadnosti. Time se nastoji zaštititi ranjive skupine, žena ili djece, i to je prioritet Europske unije. Imamo više od 2,1 milijuna što raseljenih osoba što izbjeglica i to iziskuje naše daljne napore. Europska humanitarna pomoć će uključiti i e, liječničku i psihosocijalnu pomoć žrtvama svih oblika nasilja što uključuje i spolno zoslavljanje i također nasilje koje je utemeljeno na rodnoj pripadnosti. Također u zaključku želim e, izraziti svoju potporu iračkoj vladi u tako teškim vremenima i pozvati da pomogne u olakšavanju patnji tih žena koje su pretrpjele strašno nasilje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Najavljam da sam e, primio sedam predloga rezolucija, rasprava je zaključena, a glasovanje će se održati sada. Hvala vam lijepa svima.